il presidente predsjednik kolege i colleghi prendiamo posto per cortesia kolege izvolite sjesti nastavimo zasjedanje sada ću vas obavijestiti o rezultatima drugog glasanja za položaj potpredsjednika. šesto sedamdeset devet glasova je ubačeno 663 su važeći listići kandidati koji su dobili apsolutnu većinu pa su izabrani su gospodin Kolaja i gospodin e, Papadimulis. Gospodine Kolaja, on je dobio 426 glasova, a gospodin Papa Di Mulis 401 glas. Ostali kandidati, gospodin Castaldo je dobio 480, e, gospođa Picotto Dakle, čestitam onima koji su izabrani. U skladu sa pravilom 17 drugim stavkom do predsjednici e, će e, imati poredak e, onim redoslijedom kako su izabrani, a ako je rezultat neriješen onda po starosti. Moramo održati i treći krug glasanja i predlažem ovom domu, ako se niko ne protivi tome, da u ovoj fazi glasamo elektroničkim putem. Ali moram vas formalno pitati da li se netko protivi tom prijedlogu. non vi sono evidentemente obiezioni. Čini se da se nitko ne protivi, pa mogu li pretpostaviti da preostali kandidati iz drugog kruga i dalje želje e, biti kandidati? A ako se nitko ne javi, pretpostavljamo da je tako. Također vas moram pitati zbog transparentnosti da li svi zastupnici u domu imaju svoje glasačke karte. Pretpostavljam da svi možete sudjelovati u elektroničkom glasanju. Izvolite kolega, imate riječ. Predsjedniče, mislim da imamo informaciju o rezultatima. Možemo li imati pauzu od 10 minuta zbog tehničkih razloga? Eh, prego, onorevole presidente Zanni, a lei parola. Gospodin Cani, imate riječ? Naš klub eh, traži da glasamo na listićima kao u prva dva kruga. U tom slučaju eh, možda možemo glasati o tome da li je netko za elektroničko glasanje želi li netko govoriti u korist elektroničko glasanje traži li netko riječ gospodine Korbić imate riječ da Mislim da bismo uštedili puno vremena e, ako ćemo koristiti taj sustav, mi ga imamo, e, već smo ga koristili, glasanje je tajno i time ćemo raditi brzo i učinkovito. Hvala. U tom slučaju ćemo glasati o prijedlogu da glasamo elektroničkim putem. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? U redu. Dakle, prijedlog se usvaja. Ali da odgovorim e, na ovaj zahtjev za desetominutnu pauzu. Daću vam pauzu od pet minuta, onda ćemo glasovati elektronički.